Jeśli byście Państwo pozwolili, to rozpoczęli. Poštovani kolege, htio bih započeti sa današnjim radom. Već kasnimo 15 minuta. No, ipak smo u granicama mogućega, ipak treba uzeti u obzir i da je danas ponedjeljak i da se došli iz svojih zemlja podrijetla. Zaprimili ste, vjerujem, dnevni red. Evo, samo na početku imam nekoliko pojašnjenja koja moram iznijeti. Krenut ću od dnevnog reda. Mislim da možemo usvojiti ovakav dnevni red. A sada prelazimo na priopćenja predsjednika. Ovaj sastanak se prenosi putem interneta. Imamo sve jezike, osim četiri, jesonski, malteški i e, malteškog, slovačkog. E. Hm, nažalost, nismo se sastali sa predstavnicima komisije e, zbog e, lošeg zdravstvenog stanja povjerenika, no on je sada bolje je mogućnost da povjerenika Tajnen zamjeni nadležnog povjerenika u prvom dijelu sastanka, a u drugom dijelu sastanka bi e, na naša pitanja odgovorio ravnatelj Pleva, no nakon što sam se posavjetovao sa koordinatorima, pa većina koordinatora je smatrala da bi bilo bolje pričekati da se održi rasprava s povjerenikom Hoganom. I tako smo i postupili. Kada je riječ o temi koja nas zanima, on, o njoj će se raspravljati na mini plenarnoj u srijedu i također na našem sastanku u četvrtak. a tako je odlučila većina koordinatora. U srijedu će se o tome raspravljati na marginama plenarne oko 20 sati ili 20.30. Za sada dnevni red mini plenarne još nije definitivno utvrđen. Vidjet ćemo dakle kako će se stvari odvijati. Evo, kolegama me ispravlja, možda će se rasprava održati oko 19 sati. To će ovisiti naravno o konačnoj vezi dnevnog reda, no nije važno kada, bitno je da se o ovoj tematici raspravlja na plenarnoj sjednici. Kada je riječ o stanju na različitim poljoprivrednim tržištima, Sutra će se održati e, rasprava ministra poljoprivrede, sastanak vijeća ministra poljoprivrede u Luksemburgu. Europska komisija je iznijela prijedlog u vezi sa kvotama. Riječ je o svoti koja izlazi izvan proračuna za poljoprivrednu politiku, dakle to je dodatan iznos koji će se isplatiti u korist poljoprivrede i poljoprivrednika a nacionalni doprinosi bit će predmetom e, rasprave upravo na sutrašnjem sastanku ministara. I tom e, e, prilikom će se utvrditi smjernice ili načela prema kojima će se morati ravnati zemlje članice. To su uglavnom općenite informacije koje su vama već i poznate, a kada je riječ o detaljima, više ćemo znati nakon sastanka ministara. A o tome će nas izvijestiti povjerenik e, tijekom e, našeg sastanka u srijedu. Evo, to su bila dodatna pojašnjenja. Tijekom e, ljetnog predaha smo izmjenjivali dopise i međusobno smo komunicirali jer je svatko od nas i u tom e, razdoblju održao čitav niz sastanaka, čak i osobnih sastanaka sa poljoprivrednicima i drugim subjektima u poljoprivredi. Upućeno nam je niz e, pitanja, upita od strane poljoprivrednika, a njima smo naravno prenijeli sve informacije kojima smo raspolagali. Prijeđemo sada na sljedeću točku. Naravno, ukoliko imate konkretnih pitanja, no čini mi se da ih nema. Dakle, prelazimo na treću točku dnevnog reda, a to je usvajanje zapisnika sa sastanaka 15. i 16. srpnja 2015. godine. Dakle, postupit ćemo prema istom načelu, kao i obično. Ja sada imam jednu posebnu obavijest. koja je također, rekao bih, i ugodna. Ovo je posljednji sastanak kolegice Posen koja je doista pridonjela stvari europske poljoprivrede i djelovala je u korist ovoga odbora. Znamo koliko se posvetila ovoj problematici. Uložila je u to mnogo energije, iako je slabog zdravlja. Dakle, njoj smo možda povjerili i previše dužnosti. Tu je prije bio gospodin Jegle, a sada je taj veliki teret prebačen njoj na leđa, no ona je uspjela privesti kraju rad na brojnim važnim predmetima i dosijejima koji će ostati na snazi i valjani dugi niz godina. Dakle, molimo poštovanu kolegicu i sve one koji su pratili rad na tim predmetima, da to uvaže. Znamo da je ona uvijek bila na raspolaganju i svi koji su se bavili istim predmetima mogli su se njoj obratiti slobodno. Ona je uvijek pokazala veliku raspoloživost i svi su mogli koristiti njezino veliko znanje i stručnost u tom području. Dakle, ona će uvijek biti dobrodošla na našim sastancima. Teško mi je sada naći riječi kojima bih eh, izrazio ono što osjećam, no u svakom slučaju želim joj eh, sve najbolje i mnogo joj hvala. Sve najbolje, dakle, za vašu sljedeću fazu života. jeśli pani chciała powiedzieć parę zdań to bardzo prosimy. Gospođo Polsen, ako želite možete slobodno uzeti riječ. Hvala vam lijepa. Doista od srca hvala. Sretna sam, zadovoljna sam. 66 godina i 6 mjeseci je prošlo otkako sam primala svoju prvu plaću, imam eh, desetoro djece, bila sam eh, poljoprivrednicima, dakle sigurno ćete shvatiti da se osjećam doista sjajno, što sada mogu otići u Španjolsku, u Italiju, što mogu živjeti u kamperu. Živim u slozi s mužem eh, i jednostavno ću živjeti iz dana u dan. Nadam se da ćete vi koji ostajete ovdje sjećati se i imati u vidu povezanost između naše potrebe za hranom i održivosti ruralnih područja, da ćete imati na umu biološku raznolikost, društvenu raznolikost. To je sve nama potrebno. U određenom trenutku 75% stanovništva čitavog svijeta stanovat će u gradovima. Dakle, razmislite o tome koliko će ključna biti poljoprivreda za preživljavanje čovječanstva. Postoji očita veza između poljoprivrede, dobrobiti djece, javnog zdravlja i budućnosti čovječanstva i naše klime. To je sve međusobno povezano. Dakle, molim vas da sagledate to kao cijelinu i da zaštitite ruralna područja. Hvala vam. za Hvala na ovim lijepim riječima i na ovim smjernicama. To je bitno za naše društvo, za našu prehrambenu sigurnost, za naše zdravlje. Dakle, još jednom, mnogo vam hvala i sve najbolje. Tijekom posljednjeg sastanka odbora prije Božića ili tijekom prvog sastanka nakon nove godine uvijek šaljemo pozive bivšim članovima našeg odbora da prisustuju određenim sastancima. I to će biti naše novo pravilo, to je već djelomično primjenjivano. Na to je činio naš bivši predsjednik. Sad se ne mogu sjetiti njegovog imena. Pomozite mi, kako se zvao? Onaj koji je svirao harmoniku. Ne Britanac, onaj drugi. A sve pripomnimo, za sve će Za... Sjetit ću se za trenutak, kaže predsjednik. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Luis Kappel, evo. Sjetio sam se. Toliko evo, o nostalgiji i sjećanjima. Krenimo dalje. Četvrta točka dnevnog reda, predstavljanje izvješća o misiji odbora Agri u Francuske Alpe. U Savoju i Visoku Savoju. Imam tu pred sobom sve informacije, ali neću ih ja podijeliti s vama, zato jer to ne bi bilo u redu. Ali kad sam vidio ovo prekrasno izvješće sa divnim fotografijama, pa moram priznati da sam osjetio ljubomoru što nisam ja mogao sudjelovati u toj misiji. Mislim da treba čestitati sudionicima na izvrsnoj organizaciji putovanja. Sada neću nabrajati sve koji su sudjelovali u misiji. No, siguran sam da će to učiniti gospodin Dantan, koji je bio glavni organizator ove misije. On će sigurno imati mnogo toga za reći i on je svakako najbolja osoba koja može podijeliti s nama podatke o tom putovanju, bilo općenite informacije, bilo detaljne informacije, zato jer se misija bavila posebnim poteškoćama s kojima se nosi ta regija i regije koje se suočavaju sa sličnim izazovima i koje traže rješenja kada je riječ o poljoprivrednoj politici. Gospodine Danton, molim vas da uzmete riječ. Hvala. Bilo mi je doista drago što sam e, mogao primiti izaslanstvo našeg odbora u svojoj regiji. Ja sam htio istaknuti povezanost između poljoprivrede u visokim planinskim regijama i kvalitetne poljoprivrede. Ova regija već 50 godina nastoji osigurati dostojan dohodak poljoprivrednicima provodeći politiku kojom se nastoji valorizirati i kvalitetnu proizvodnju. Dakle, riječ je o proizvodima sa um, provjerenim oznokama, naročito riječ je o vinogradarstvu na obroncima tih plana Popeli smo se na više od 2000 metara nadmorske visine. Posjetili smo također i gospodarstva sa različitim oblicima proizvodnje. Činilo se možda ponekad da smo u prehrani imali previše sira, ali to je dio naše kulture. Oni koji su nas primili bili su dojmljeni činjenicom da su članovi odbora o Agri pokazali se kao pravi stručnjaci. Dakle, Naši domaćini uvidjeli su da članovi odbora za poljoprivredu su doista upoznati sa poljoprivrednom problematikom. Gospodine predsjedniče, ja sam spreman organizirati još jedan posjet za one koji nisu imali priliku sudjelovati u ovoj misiji i e, pokazati i iste lokacije. Hvala. Gospodin Miller, izvolite. Gospodine predsjedatelju, želim e, zahvaliti Mišelu na dobroj organizaciji ovog putovanja, također i timu osoblju e, odbora Agri koje je doista odradilo odličan posao. Bilo nam je jako drago upoznati ovu regiju i ustanovili smo da su posvuda u svim regijama u Alpama problemi isti. Poljoprivrednici u Alpama mogu E, opstati samo ako proizvode kvalitetne proizvode i ako su njihovi proizvodi e, e, ako nose zaštićene oznake izvornosti možemo vidjeti kad mogli smo vidjeti što se događa ako mladi ne mogu ne žele ostati na, i naslijediti imanja od svojih predaka e, površine onda ostaju neobrađene e, još jednom dakle želim zahvaliti Mišelu, dragi Mišel nije bilo previše sira, e, uživali smo i u vinu i puno ti hvala na tvom angažmanu. Bardzo dziękuję, moja jest tym większa. Hvala sada sam još ljubomorniji. Gospodin Lozo. Oui, merci, président. Oui, je crois en effet... Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Da, mislim da postoji opasnost u Alpama, osobito kao rezultat TTIP-a. E, mi kao što znate nismo e, sudionici u tim pregovorima u tom dijelu svijeta dakle ja sam primijetio da postoje e, da su njihovi proizvodi malo skuplji ali njihovi troškovi proizvodnje su viši i proizvođači u Savoji su vrlo zabrinuti zbog razvoja situacije i zbog cijena njihovih proizvoda. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Ja sam također bila na ovoj misiji i želim zahvaliti Mišelu na organizaciji cijelog putovanja. Što se mene tiče, bilo mi je vrlo važno vidjeti i shvatiti važnost direktne prodaje kako bi se osiguralo da proizvođači ostvaruju prihod od svojih proizvoda trebamo nastaviti raditi na tome, odnosno ovaj odbor mora učiniti još mnogo više e, po tom pitanju, prepustiti te proizvođače e, njihovoj sudbini e, je nedopustivo. Što se tiče direktne prodaje, mislim da bismo mi trebali se angažirati u cijelom nizu područja. Jedno je, na primjer, regulativa što se tiče higijene i e, fitosanitarne dakle regulative također uloga malih i srednje velikih poljoprivrednih gospodarstva je vrlo važna kako bi se e, u, osobito u višim područjima nastavilo sa poljoprivrednom proizvodnjom. To je također vrlo važno i moramo nastaviti raditi na tome jer u mnogim područjima Europske unije e, moramo podržati e, poljoprivrednika kako bi oni nastavili raditi i proizvoditi. Mislim da je važno još jednom ponoviti koliko je e, korisno nastaviti se angažirati oko ovoga i želim još jednom zahvaliti Mišelu što je organizirao ovo putovanje. Hvala lijepa. možemo se samo pridružiti vašim izrazima zahvale i podvući koliko e, su važna pitanja koja ste upravo istakli. Europska poljoprivreda je vrlo raznolika i jako je dobro da imamo cijeli niz različitih instrumenata u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Dakle, govorimo o direktnoj prodaji za male poljoprivredne proizvođače, također govorimo o visokokvalitetnim proizvodima, e, o otežanim uvjetima proizvodnje i također o zaštićenim oznakama izvornosti zemljopisnog porijekla. To su dakle sve pitanja e, kojih smo mi vrlo svjesni i nadam se da ćemo moći izvući određene zaključke u okviru rada našeg odbora i da ćemo to moći proslijediti predstavnicima komisije. Vidjeli smo da su ovakve misije vrlo korisne i nastavit ćemo s njima i u budućnosti. A sada prelazimo na petu točku dnevnog reda, a to je prezentacija izvjestitelja o trenutačnom stanju o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje. Naša izvjestiteljica je gospođa McIntyre. Sada ćemo raspraviti o prijedlogu komisije o mjerama protiv organizama štetnih za bilje. E, o tome se na vijeću raspravljalo u posljednjih godinu dana, a mi smo usvojili stajalište parlamenta još u travnju 2014. Međutim, pokazalo se da je ta tema prilično kontroverzna na vijeću i Koreper je usvojio svoje stajalište tek 30. lipnja. Već u rujnu 2015. naš odbor je velikom većinom e, e, odlučio započeti sa pregovorima i imenovati pregovarački tim. Gospodin Fajmon je bio e, izvjestitelj u prošlom sazivu, međutim on nije izabran u ovom sazivu, pa je e, izvjestiteljica u ovom sazivu gospođa Mekintaja. Ona je već počela sa radom na ovom izvješću, Prošlo, prošli tjedan u Strasburu je već imala sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni. Kao što znate, imali smo 136 amandmana u prvom čitanju, i sada se o njima raspravlja na vijeću ministara. Prvi trijalog održat će se 22. rujna. Gospođo McIntyre, imate riječ. Molim vas, izvijestite nas o razvoju situacije u vezi sa ovim vrlo, vrlo važnim dosjevom. Dakle, kakva je situacija? <clears throat> Imate riječ, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Mislim da ste dali vrlo dobra objašnjenja e, i objasnili već e, u kojoj smo situaciji, tako da molim za, ispričavam se što ću, se, što ponoviti neke od tih stvari. Dakle, 2010. E, usvojena je, trenutna regulativa, međutim u posljednjih nekoliko godina došlo je do izbijanja nekih opasnih zaraza kao što su dugoroga, buba koja napada citruse i tako dalje. I pokazalo se da postojeća regulativa nije adekvatna e, dovoljna zaštita. E, evaluacija te uredbe iz 2010. E, pokazala je da postoji potreba da se koncentriramo na organizme koji se pojavljuju u svim zemljama Europske unije. E, nadalje potreba da se kontrolira e, širenje ovih nametnika i da se moderniziraju e, neki instrumenti kao što su na primjer putovnice za biljke i slično. I zato je komisija dala prijedlog nove uredbe u svibnju 2013. koja će e, unaprijediti postojeću direktivu. Kao što nam je predsjednik već rekao, e, Odbor za poljoprivredu usvojio je izvješće koje je e, napisao moj kolega Feynman E, o zaštitnim mjerama protiv e, nametnika e, i to u veljači 2014. To izvješće je potom usvojio parlament u travnju 2014. i to velikom većinom od 478 glasova za i samo 46 protiv. Dakle, mi smo naglasili veliku važnost zaštitnih mjera i ranog otkrivanja postojanja e, biljnih nametnika. Nakon izbora ponovo smo e, pogledali taj mandat za otvaranje pregovora i odbor je, ovaj odbor je u rujnu 2014. dao mandat pregovaračkom timu. E, Vijeće je usvojilo svoje stajalište tek u srpnju ove godine i sada počinjemo sa trijalogom, to jest imat ćemo prvi sastanak 22. rujna. Imat ćemo pripremni sastanak e, prije svakog trijaloga kako bismo raspravljali o stajalištu parlamenta u detaljima. Prošli tjedan održali smo sastanak sa izvjestiteljima u sjeni jer neki od njih e, kao i ja smo novi e, što se tiče ovog desijeja i bilo je korisno saslušati njihova mišljenja o amandmanima vijeća. E, postoje mnoge, mnoga mjesta gdje je vijeće predložilo značajne amandmane, odnosno različita stajališta od druge dvije institucije. Dakle, E, bit će nam potrebno da nam vijeće i komisija daju jednu prezentaciju, općenitu prezentaciju svojih stajališta u 22. rujna. Želim privući vašu pozornost na e, nekoliko područja gdje postoje jasne razlike između stajališta parlamenta i vijeća. Možda vas neće iznenaditi da je prvo takvo područje zapravo e, E, sama regulativa gdje su zemlje članice izrazile e, stajalište da su im draži provedbeni od delegiranih akata. Nadalje, što se tiče uvoznog režima za biljke, e, prijedlozi vijeća nisu baš, daleko su od toga da budu jasni i mislim da će to područje upravo biti najveći izazov u pregovorima predstojećih tjedana. E, parlament je tražio jedan uravnoteženi e, rezultat i e, mi želimo imati jedan proaktivni pristup zaštite od novih, od novih nametnika kako i ne želimo dodatno opterećivati poljoprivredne proizvođače, a niti nadležne vlasti. Ja se veselim budućoj suradnji sa mojim izvjestiteljima u Sjeni i e, timom, pregovaračkim timom za trijalog i o svemu ćemo vas nastaviti naravno izvještavati. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa na ovim informacijama, a sada riječ dajem gospodinu Hajtoma. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, hvala kolege, hvala gospođo Mekentaja. Mislim da je sastanak prošli tjedan bio vrlo obećavajući. E, to je bio dobar početak e, rada na ovom teškom i velikom dosjeu. Morat ćemo donijeti tu neke dobre odluke. Htio bih naglasiti e, što imamo, što je E, ovaj sektor i kakav značaj ima za Europsku uniju. Dakle, tu se radi o prihodu od 30 milijardi eura godišnje e, i to će područje dati nova radna mjesta i gospodarski rast. I zato moramo biti vrlo, vrlo oprezni i pažljivi e, u radu na ovom dosjeju. Od 1977. postoji ova direktiva E, i vrlo je važna a e, odnosno klub zastupnika ALDE tome pridaje veliku važnju i zato je Europski parlament već u dva navrata odlučio da je otvoreni sustav uvoza od bitne važnosti za zaštitu bilja. Kao što je gospođa Mekintaja već e, spomenula, u travnju 2014. E, amandmanima na članak 40 je e, velikom većinom odbijen. Također što se tiče eksilela e, amandmani nisu bili e, usvojeni nego su odbijeni. Ja, se, ja vjerujem da bi da, da su u pitanju E, veliki gubici, dakle mogući veliki gubici e, i e, novca i radnih mjesta, dakle procjenjuje se da je to 4 milijarde eura. Moramo također voditi, imati na umu da svaka akcija izaziva reakciju. Ako mi uvedemo zatvoreni sustav, to će učiniti i treće zemlje, a to će još više ograničiti i umanjiti trgovinsku razmjenu. E, mi bismo e, trebali naručiti studiju učinka prije nego što donesemo te odluke. Ako se e, takve odluke trebaju donositi, uvijek im treba prethoditi procjena učinka, međutim takve studije traju nekoliko godina i odložit će usvajanje ove regulative ako ih naručimo. Dinami, ovo je područje vrlo dinamično i sustav ih zatvoreni sustav ne može predvidjeti e, promjene koje se događaju i zato je bitno da po našem mišljenju zadržimo otvoreni e, sustav i da ne usvojimo članak 41 vijeća koji želi uvesti novi sustav koji zapravo sliči na zatvoreni sustav. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospođa Šlajer ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Mi smo već e, prije godinu dana vidjeli kako se ljudi opiru ovim fitosanitarnim pravilima. Osim ksilele e, mi smo imali dosta rasprave o tome i u nizozemskoj htjeli bismo naravno bolju zaštitu ali i bolju primjenu postojećih pravila jer s time ima dosta problema u mnogim zemljama u Europskoj uniji kako bismo uključili poljoprivredne e, proizvođače u to kako bi dakle sustav funkcionirao taj se sustav mora potpuno preraditi imamo otvoreno e, tržište to je jedan od važnih stupova Europske unije i mi već godinama zapravo kombiniramo e, prednosti od e, jedinstvenog tržišta sa naprednim fitosanitarnim mjerama. Međutim, e, neke zemlje članice žele uvesti svoje vlastite sustave što naravno nije, nije u skladu sa jedinstvenim tržištem. Hvala lijepa. Gospođa Aguilera ima riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ja želim iskoristiti ovu priliku da e, kažem nešto o mom dojmu i ovom problemu koji je upravo opisan. Ja razumijem poziciju liberala ali trenutna situacija je takva da sustav ne funkcionira. Kontrole na granicama ne funkcioniraju. Imamo uvoz štetnih organizama iz trećih zemalja zato što nemamo odgovarajuće granične kontrole. To je situacija koju trenutno imamo dopustite da kažem, važno je naravno imati slobodnu trgovinu, ali naši poljoprivredni proizvođači su imali ogromne štete od e, štetnih organizama kao što su na primjer ksilela E, i u takvoj situaciji se mora nešto poduzeti. Ja sam povjereniku rekla da ova situacija kakva je sad nije održiva i nešto se mora učiniti. Mora se razmisliti što se može učiniti. E, ne, ne možemo e, nastaviti ovako, moramo promijeniti stvari ako sustav ne funkcionira. Oni koji su najviše oštećeni su upravo poljoprivredni proizvođači. Dakle, moramo vrlo brzo donijeti odluke i mislim da je, važno, da je to važno i za parlament i za komisiju i naravno za zemlje članice da se donesu te odluke, ali vrlo je važno da upravo parlament donese odluke. Hvala lijepa, gospodin Domato ima riječ, izvolite. Hvala. Grazie. Ehm. Ja sam zadovoljna što mogu sudjelovati u, u raspravi i dati svoj doprinos, zato jer sam pročitala ovu zakonodavnu rezoluciju o mjerama zaštite protiv štetnih organizama za biljke. Želim eh, dati vlastiti eh, doprinos budući da ću biti izvjestiteljica u Sijeni i to ću učiniti na sljedećim eh, trijalozima. Budući da sam iz Apulije, bavim se pitanjem silele fastidioze i izbliza sam vidjela negativne posljedice koji neodgovarajući pristup može imati po našu poljoprivredu i naše gospodarstvo. Zbog toga upravo na trijalogu želim dati podršku svim onim mjerama koje se tiču ranog dijagnosticiranja postojanja tih štetnika. Karantenski štetni organizmi koji napadaju biljke trebaju se zaštititi odgovarajućim mjerama zaštite i održivim korištenjem zemljišta. Takozvani fitofarmaci moraju predstavljati posljednje pribježište, a i u tom slučaju tražit ću da se daje prednost E, substancama koje su dozvoljene u ekopoljoprivredi i također da su e, isplaćuju odgovarajuća sredstva za djelatnike u poljoprivredi. I na kraju jedno razmatranje o pitanju popisa štetnika za biljke. Popis EPO koji se odnosi na karantenske štetnike e, treba revidirati i treba osmisliti sa drugačijim pristupom. Xylella fastidioza u apulijskim maslinama je nešto što zahtjeva drugačiji pristup od iskorjenjivanja iz ornamentalnih biljaka. I to je organizam koji se stalno mijenja i također ima različite moguće vektore, prijenosnike. Ovaj pristup koji je do sada Europska unija primijenila prema ovim štetnicima je potpuno pogrešan, osim ako se nije u potpunosti odlučilo uništiti gospodarstvo i poljoprivredu u dobrom dijelu Unije. Izvrstan prijedlog kolegice McIntyre eh, trebao bi nam omogućiti da ponovno povedemo tu bitku. Hvala lijepa. A sada riječ ima gospodin Sebastian. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. I ja želim nešto reći o ovom dosjeu. Ja nisam u prošlom sazivu bio zastupnik u parlamentu. Po mišljenju vrlo je važno što ćemo sada učiniti e, jer e, ovi štetni organizmi u EU ulaze e, najčešće preko juga i naši poljoprivredni proizvođači su u strahu da će se zaraze proširiti već je rečeno da na primjer brodovi e, brodovi su zadržani na primjer u luci u Valenciji zato što e, su uvezli voće u Europsku uniju međutim E, mi moramo naći, iznaći jedan preventivni sustav i spriječiti uvoženje zaraza u budućnosti. Mi e, smo suočeni sa posljedicama klimatskih promjena i imamo sada štetne organizme koji se prilagođavaju novim klimatskim uvjetima. Ako imamo zatvoreni sustav, onda će se e, prekinuti taj tok prenošenja zaraze e, na primjeri Maxilele i Blackspot vidjeli smo kakve užasne posljedice širenje te zaraze ima i po mom mišljenju moramo učiniti sve što je u našoj moću za prevenciju kako bi moramo imati jedan jasan popis zemalja koje su sigurne i onih zemalja koje to nisu i e, sasvim sigurno ćemo dati veliku podršku gospođi McIntyre u njezinom radu na ovom izvješću. Hvala lijepa. što bi naša kolegica u stvari ovdje rekla. Iako ne može danas biti e, s nama zbog nekih neizbježnih obaveza. Najprije bih e, zahvalio izvjestitelju gospodinu McIntyru, na e, sastanku izvjestitelja u Sjeni koji su se sastali prošli tjedan i izmijenili inicijalna mišljenja, a razgovarali su i o radu vijeća na ovoj uredbi. imamo velike ugroze e, zdravlja bilja, a to je pitanje koje nam je od ključne važnosti jer moramo spriječiti daljnje širenje štetnika po Europskoj uniji. Želimo zaštititi svoje poljoprivrednike i šume. Jednako tako moramo uvesti ograničenja na uvoz jer ćemo na taj način povisiti razinu zaštite zdravlja bilja. Osim toga moramo proširiti najnovija saznanja o zdravlju bilja širom Europske unije. Ne bismo trebali zaboraviti da je ksilela fastidioza već nekoliko puta spomenuta ovdje danas velika prijetnja koja pogodila maslinike u južnoj Italiji i to u velikom broju. Znamo da je to prouzročilo nepovratnu štetu mnogobrojnim eh, uzgojivačima. Jednako tako do toga je došlo zbog uvoza biljnog materijala Upravo je to razlog zbog kojeg moramo poboljšati postojeće propise kako bismo imali mnogo oprezniji pristup. Jednako tako želim reći da je u današnje vrijeme uporaba pesticida ograničena zbog vrlo strogih propisa na razini Europske unije. Ne možemo si dozvoliti da smanjimo razinu opreza vezanog uz zdravlje bilja i vezano uz uvoz bilja iz trećih zemalja, pogotovo kada se radi o bolestima za koje nemamo dovoljno dobar tretman u Europskoj uniji. Zbog toga ovdje imamo cijeli niz argumenata koji bi poslužili kao rješenje između dva ekstrema. Do sada e, nije e, uzeto u, obzir cijeli niz razumnih e, prijedloga Europskog parlamenta koji se tiču mjera sprečavanja širenja bolesti. Već smo ovdje čuli da bismo u temeljnom aktu morali uključiti temeljni popis bolesti kako bismo osigurali bolju pravnu sigurnost, odnosno jasnoću. Jednako tako, izvjestiteljica je uvjerena da ako ćemo surađivati, onda možemo naći i suglasje u pogledu ove vrlo važne teme na razini cijele Europske unije i to u kratkom roku. Hvala. Hvala vama. A sada gospodin De Castro. Izvolite. Hvala. samo želim uzeti nekoliko sekundi kako bih čestitao izvjestiteljici McIntyre na izvrsno odrađenom poslu, no i tu se želim pridružiti kolegama koji su do sada uzeli riječ. Nesumnjivo je da prevladava zabrinutost kada je riječ o fitosanitarnoj zaštiti kod uvoza zaraženih biljaka i tu je došlo do problema u posljednjih nekoliko godina, naročito e, u slučaju ksilele Moramo reći da je to bio jedan od najočitih primjera toga. Sada smo sigurni da uvoz ornamentalnog bilja iz Hondurasa i drugih zemalja je doveo upravo do ovih problema koje sada spominjemo. U parlamentu smo sada glasovali o tome i nadam se da će se te nadzorne mjere moći provoditi bez ikakvih ograničenja uvoza jer si vjerujemo u slobodnu trgovinu, ali sigurno jest da ovaj postojeći sustav ne funkcionira na odgovarajući način, a u budućnosti ne želimo dodatne probleme za naše poljoprivrednike upravo uslijed ovakvih pojava štetnika. Dziękuję, wyczerpaliśmy listę chętnych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 biti sposobni e, doći do jednog razloga Ja sam e, nadležan za područje zaštite životinja unutar Europske komisije u općoj upravi Sante. Imamo jednu kratku prezentaciju koja donosi određene podatke. Sada vidimo hoće li to i proraditi. Dunque, la mia presentazione prezentacijom želim u nekoliko minuta dati pregled aktivnosti Europske komisije i zemalja članica u cilju primjene i provedbe na najbolji mogući način jedne uredbe koja je omogućila modernizaciju sustava klanja životinja i koja je omogućila uvođenje odredaba za zaštitu životinja koja će poboljšati provedbu tih praksi i smanjiti patnju životinja. Mislim da se upoznati sa općim okvirom, dakle govorimo o otprilike 20 milijuna grla koja se kolju svake godine u Europskoj uniji, također 200 milijuna e, svinja koja se zaklju svake godine u Europskoj uniji i također nekoliko stotina milijardi peradi. Dakle, to je jedna važna gospodarska grana. Ovom uredbom je uvedeno, zahvaljujući i potpori Europskog parlamenta, nekoliko novih elemenata, naročito praćenje postupaka za omavljivanje životinja i također je postavljena jedna osoba u svakoj klaonici određenih dimenzija nadležna za zaštitu životinja i također su i određene kvalifikacije e, svega osoblja koje je u doticaju sa životinjama. Na današnji dan možemo reći da je slika nadzora koju provodi Europska unija nešto što pokazuje da je time obuhvaćeno 70% takvih djelatnosti unutar Europske unije. Dakle, imamo 13 zemalja članica koje su podvrgnute potpunoj reviziji i nadzoru, zahvaljujući tome što su predviđene aktivnosti nadzora proveli sami inspektori koji se bave prehrambenom sigurnošću. To je smanjilo korištenje resursa i omogućilo je provođenje studija o dobrim praksama koje su razrađene i onda prenesene službenicima koji se bave tim pitanjima. Ovo je kratak popis vama na znanje zemalja koje smo posjetili. Važno je istaknuti da su tu nabrojene zemlje koje imaju doista značajnu proizvodnju poput Nizozemske, Njemačke, Italije i Francuske, ali tu su nabrojene i manje zemlje kako bismo prikazali u, postotku veći dio ovih djelatnosti u Europskoj uniji. Što je zaključeno tijekom tih revizija i inspekcija? Zahvaljujući dobrom odazivu svih dionika, dakle i predstavnika gospodarskih subjekata, ali i organizacija veterinara i kada je riječ o tehničkom dijelu svih stručnjaka za postupke klanja. Dakle, zahvaljujući tome naša uredba je dosaga vrlo visoku razinu provedenosti u svim sektorima, naročito kada je riječ o crvenom mesu. Naravno, postoji uvijek prostor za određena tehnička poboljšanja, naročito kada je riječ o omamljivanju životinja. A sigurno smo da ćemo to moći postići zahvaljujući i većem broju, broju podataka i zahvaljujući većim e, resursima. Također, e, Svjetska organizacija za dobrobit životinja je e, i prisutna u klaonicama i to omogućuje veću transparentnost u djelatnosti ove industrije, a također e, i potrošačima osigurava veće jamstva. Također smo djelovali na međunarodnom planu, ne samo pomoću ove publikacije, nego smo organizirali međunarodnu konferenciju koja je omogućila suradnju sa svim e, dionicima, odnosno zainteresiranim stranama, a istovremeno, zahvaljujući i potpori Europskog parlamenta, pokrenut je pilot projekt pod e, nazivom EU Wellnet, koji je zaključen 2013. godine i on je donio doista obećavajuće rezultate kada je riječ e, o širenju dobre prakse među djelatnicima, čim nove tehnologije na europskoj razini omoguće poboljšanje postupka klanja životinja. Evo, ovo je naslovna stranica naše brošure koja se može naći na više jezika na našoj web stranici i to je e, učitano od više tisuća korisnika unutar i izvan Europske unije. Evo, kao što je već e, naglašeno, kada je riječ o zaštiti životinja, Važan je čimbenik e, poboljšanje postupka klanja i također ublaženje patnje. Dakle, to je i e, tehnološki, ali i ručni postupak koji zahtjeva visoku stručnost, ali i kontrole. Imamo program Better Training for Food Safety, a to je program Europske unije za obrazovanje i e, usavršavanje nadzornih e, organa. I to je omogućilo 1300 inspektora koji su zaduženi za nadzor u europskim kanalnicama da steknu veća znanja. Kao što znate, vjerojatno ova uredba je e, primjenjiva i na uvoz Europske unije, upravo mesa i mesnih proizvoda, tako da se omogućuje također i usavršavanje i za uvoznike i za izvoznike. Naravno, znanost i tehnologija su dva ključna elementa i Europska agencija za prehrambenu sigurnost svakodnevno surađuje sa e, našom općom upravom e, kako bi analizirala sve što omogućuje naročito kod omamljivanja poboljšanje tehnike i tehnologije. Jedno od najvećih pitanja je omamljivanje peradi i tu moramo postići kompromis između kvalitete mesa i naravno dobrobiti životinja u tom slučaju povećanjem parametara za električno omamljivanje smanjuje se kvaliteta mesa u korist dobrobiti, ali tu dolazi i do, gubitaka koje treba nadoknaditi. Naravno tu uvijek treba voditi računa o gospodarskim aspektima osim i onim praktičnim. Dakle, imamo čitav niz alata koji je razradila EFSA i oni se mogu naći na internetu, a to su pojednostavljene prakse i tehnike koje omogućuju djelatnicima u klaonicama da procijene kvalitetu vlastitog rada i također stupan primjene uredbe. To je praktičan instrument koji se nadovezuje na e, dobru praksu koji nije nužno zakonodavni instrument, ali omogućuje i e, poboljšanje kvalitete čitavog sustava. Kao što sam spomenuo prije, europski sustav se promiče i na međunarodnoj razini i do, do te mjere da je i e, svjetska organizacija za dobrobit životinja koja okuplja i zemlje Europske unije, a također i članice svjetske trgovinske organizacije. Dakle, ta je e, organizacija usvojila također i uredbu Europske unije u obliku smjernica, a također smo i mi sa svoje strane mogli provesti kontrole u trećim zemljama koje su glavne izvoznice tih proizvoda prema Europskoj uniji kako bismo omogućili potrošačima e, bolja saznanja o porijeklu i kvaliteti mesa koje se uvozi. Recimo u zemljama poput Tajlanda ili Brazila imamo doista e, značajan izvoz prema Europskoj uniji, dakle tu to su zemlje odakle dolaze brojni proizvodi s njima smo uspjeli surađivati i imamo sa njima sporazume o suradnji upravo u tom području. Europska komisija je nadalje objavila izvješće u, prosincu 2013. o um, tehnološkom stanju po pitanju omamljivanja peradi kako bi e, donijela smjernice o novim postupcima i tu govorimo o e, milijardama e, peradi godišnje, dakle to je doista značajna grana, a u svibnju 2015. objavili smo i studiju, između ostalog na zahtjev parlamenta, o informiranju potrošača o omamljivanju, a to se odnosilo i na ovo pitanje omamljivanja ili neomamljivanja u slučaju krilanja u ritualne svrhe i uskoro će e, se objaviti izvješće o korištenju sustava omavljivanja i odnosno sputavanja životinja inverzijom, a to je sustav koji se koristi za e, klanje u e, vjerske svrhe prilikom vjerskih obrada. Ovdje se upravo razlaže ova e, studija iz svibnja 2015. godine i njen je zaključak e, po ovom pitanju da e, većina potrošača koja je anketirana, imamo doista veliki broj anketiranih potrošača, nije pokazala posebno zanimanje za ta pitanja, osim ako im se nije poslalo konkretno pitanje u tom smislu. Također, čini se da ispitanici nisu niti znali raspolagati tim informacijama na odgovarajući način. S druge strane, studija ističe da oznake koje bi spominjale jesu li e, životinje omamljivane ili ne, dakle takve oznake koje donose tu informaciju mogle bi e, na neki način e, stigmatizirati pripadnike onih vjerskih skupina koje se pridržavaju određenih praksi. Dakle, to bi imalo im i šire učinke. I na kraju, evo, zaključci koje možemo izvući iz opisa ovih aktivnosti. Dakle, ova uredba je stupila na snagu 2013. godine, dakle tek prije dvije godine. I unijela je velike e, inovacije u odnosu na prethodnu direktivu iz 1993. godine. Dakle, to je bio na neki način kopernikanski obrat kada je riječ o tehnologiji i to je e, naišlo na dobar odaziv od strane europske industrije koja je e, uzela u obzir potrebu za dobrobiti životinja i u interesu potrošača i građana. E, tijekom inspekcija nismo prepoznali probleme u vezi sa primjenom uredbe, nego jednostavno određenu potrebu za tehničkim korektivnim mjerama. I na kraju, posljednja napomena, nastavljamo suradnju sa zemljama članicama koja nam također e, omogućuje i dobre odnose sa trećim zemljama. Evo, to su kratki zaključci tog izvješća o dvije godine od kako se počela e, provoditi ova uredba. Hvala. Jeszcze raz dziękujemy i oczekujemy za... Još jednom vam zahvaljujem i ovdje ćete uvijek biti dobrodošli. Zaista ćemo biti sretni ako nam se pridružite. Oui, merci monsieur le président. Écoutez, je crois qu'il est na način koji je njima osobno neprihvatljiv. Potrošači možda imaju osobna uvjerenja i na temelju njih se protive ritualnom klanju. I to je zbog toga što će tako životinje patiti. I ne samo da je to zbog toga što im se reže grlo, već može doći i Mislim možda postoje europske zemlje gdje u klaonicama nailazite i na pse i mačke, ali u Ujedinjenoj kraljevini to zaista nije slučaj. Prema tome, ako želite da se komisiju ozbiljno shvati u Ujedinjenom kraljevinu, maknite sliku mačke i psa sa naslovnice ovog dokumenta. Što se tiče klaonica, ja zaista suosjećam sa svim vlasnicima klaonica u dolaze inspektori i revizori gdje se iz zemalja u kojima se ubijaju bikovi samo radi sporta i zabave. To je nešto što mene zgrožava. Britanski e, porezni obveznici su zgroženi s time da se u nekim zemljama životinje ubije radi e, sporta. A sada nešto o vjerskom e, načinu usmrćivanja potrošače u Ujedinjenoj kraljevini je to što nemamo jasne oznake. Evo, komisija kaže ma ne, tako ćemo stigmatizirati proizvod. Mene baš briga hoće li to stigmatizirati bilo kakav proizvod. Pa potrošač je taj koji ima pravo znati na koji način je životinja usmrćena. I što prije države članice preuzmu u svoju ruku vlasti i ovlasti da označe hranu kako žele, to bolje. Hvala, gospođo Miller. Hvala, gospodine predsjedatelju. Tu se radi o različitim problematičnim situacijama. S jedne strane imamo koncentraciju, odnosno klanice postaju sve veće, a životinje se transportiraju na sve veće udaljenosti. Mislim da je vrlo problematično koliko su daleki ti e, transportni putevi, a e, nadalje je problematično i pod kojim pritiskom ljudi rade u tim klaonicama. E, mi ćemo sada nakon dvije godine pogledati ponovo ovu uredbu i moramo konkretno razmisliti zapravo e, i pitati komisiju mislite li da moramo doista popraviti ovu uredbu i da, da li moramo odobriti jedan vremenski prozor u okviru kojeg e, životinja, bilo koja životinja, e, bez obzira o kojoj vrsti se radi, mora biti znači, e, usmrćena nakon što je krenula na put prema klaonici. Mi smo vidjeli razno razne video filmove o toj temi E, i e, mislim da bismo dobro učinili na odboru Agri kada bismo se distancirali od nekih e, stvari, od vrsta usmrćivanja gdje životinja umre tek 20 minuta nakon početka usmrćivanja. E, ne znam u kojoj mjeri možemo sada popraviti ovu uredbu i koliko komisija zapravo vidi mogućnosti da se mi tu angažiramo. Oznaka goveđeg mesa je već dobro uhodana praksa još od pojave kravljog ludila e, naravno govedina mora biti označena i sada e, se traži dakle i označavanje e, informacija o tome gdje je životinja usmrćena u kojoj klaonici po mom mišljenju na prvom mjestu liste prioriteta mora biti zaštita životinja i pod, vođeni tim načelom moramo djelovati i mi ovdje zastupnici u odboru Agri. Ja, herzlichen Dank sljedeća govornica. Hvala lijepa. Zapravo sam užasnuta time što se naša rasprava koncentrira na ritualno usmrćivanje u skladu sa nekim vjer, vjerama ali moramo dobro pogledati što se zapravo događa u klaonicama e, i šire od tih ritualnih usmrćivanja. E, kad se dobro pregledaju te životinje, na primjer kod e, svinja koje se omamljuju sa ugljičnim dioksidom, vidi se da te životinje užasno pate E, one su žive nakon tog e, omamljivanja pokušavaju pobjeći penju se jedna preko druge dakle ta vrsta omamljivanja nije adekvatna i želim pitati komisiju ako želimo e, si postaviti neki datum kad će biti ukinuta ta vrsta usmrćivanja E, ta upozorenja su se čula već prije duljeg vremena, još uvijek je e, se e, takva praksa susreće. Samo su četiri zemlje članice do sada bile u stanju uopće provesti ovu regulativu E, Danska, e, Njemačka i još dvije zemlje, a sada govorite o tome da 70% svih usmrćivanja e, se odvija u skladu sa regulativom, dakle nedostaje još 30%. Imamo probleme jednako kao sa CO2 kod svinja, tako imamo i probleme kod e, peradi e, omamljene pomoću električne struje. E, veliki broj tih životinja je nakon toga još uvijek živo i prisvijesti, tako da mislim da moramo i tu uvesti nova pravila. Mislim da sve ukupno imamo tu pred sobom jedan problem koji je e, problem u sustavu. E, dakle, imamo vrlo mali broj e, broj klaonica u Europi koje kolju ogroman broj životinja, odnosno usmrćuju i tamo zaposlenici rade pod ogromnim pritiskom i da li je moguće uopće napraviti tako savršen zakon da se u tim uvjetima onda e, životinje usmrćuju e, u takvom e, na način da se štite e, da se štiti dobrobit životinja kada se u tim klonicama usmrćuje toliki broj životinja mislim dakle da je problem u sustavu i da moramo temeljito razmisliti o samom našem sustavu i u tom u skladu s tim reformirati ovu uredbu Hvala lijepa. Ja imam dva konkretna pitanja za komisiju. S jedne strane ste rekli da već e, kod e, da već imamo dobre primjere provedbe ove uredbe kod goveda a da kod perad još ima poteškoća e, molim vas da nam tu detaljnije date detaljnije informacije nadalje ste rekli da Eh, da industrija mora ispuniti jedan kompromis između eh, kvalitete mesa i zaštite životinja. Po mom mišljenju, ja se s time ne slažem, po mom mišljenju upravo zaštita životinja dovodi do više kvalitete mesa, jer životinje koje se usmrćuju uz manji stres imaju za rezultat bolju kvalitetu mesa. Dakle, to barem pokazuju istraživanja koja ja poznajem. Dakle, e, molim vas da objasnite to što ste rekli u vezi sa tim kompromisom između kvalitete mesa i zaštite životinja. Nadalje želim reći da me e, čude, e, začudilo ovo što ste rekli, ne znam da li sam ja imala kriva očekivanja, E, dakle, ja sam očekivala da ćemo danas točno vidjeti u kojim područjima se ne usmrćuje e, u skladu sa e, našom regulativom Dakle, e, mi smo vas kao predstavnike komisije pozvali kako biste nam dali pregled toga na koje, e, koje vrste usmrćivanja postoje u praksi, koje vjere e, imaju kakva ritualna usmrćivanja i to smo očekivali od vas dakle e, eventualno je e, po mom mišljenju dopustivo e, predvidjeti vrlo vrlo vrlo mali broj iznimaka i želim se nadovezati na ovo što je rekla prethodna govornica nigdje nigdje ne se jasnije ne vidi da se životinja mora prilagoditi i industriji nego kod transporta do klaonice mislim da je u skladu sa, našim dob, sa našom čistom savješću eh, i sa dostojanstvom to da se životinju tretira kao dostojanstveno biće a ne kao samo tijelo eh, na tom transportu prema klaonici Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Najprije želim reći da je ovo gotovo farsa kada se e, gospodarske aspekte miješa sa zaštitom životinja. Zaštita životinja ima veze sa e, etikom e, i moralom, a ne sa gospodarskim aspektima. Ali to sam rekao samo usput. Imam dva pitanja. Što komisija planira učiniti e, što se tiče omamljivanja ugljičnim dioksidom, već je o tome bilo riječi, dakle e, takva vrsta omamljivanja ima za rezultat nepotrebnu patnju životinja i veliki stres kod životinja. I drugo pitanje, govorili smo o peradi, govedima, svinjama, kako stoji stvar sa stotinama tisuća, ako ne milionima kunića koji se svake godine usmrćuje u Europskoj uniji. To je također životinja jednako osjetljiva kao i druge životinje, ali mi stalno slušamo o peradi gdje su već postignuti neki napreci, također i u uvjetima držanja, ali o kunićima se uopće ne govori. I e, ako dopuštate još jedno treće pitanje, imamo relativno visoke standarde e, u zaštiti životinja u Europi. Istovremeno svi znamo da e, veliki broj životinja se transportira izvan granica Europske unije e, živih životinja i nakon što se te životinje izvezu u treće zemlje, tu više ne vrijede europski standardi. O tome je već govorio gospodin Vojčekovski. Dakle, ogromni broj životinja transporti se u treće zemlje, već je sam taj transport okrutan, užasno okrutan, a potom te životinje tamo usmrćuju na užasno okrutan način. Možemo li i tu nešto poduzeti? Doista nema koristi od toga i nije logično da se životinje štite unutar Europske unije, ali kad se europske životinje izvoze van Europske unije da ih se tamo usmrćuje kako god e, i da mi o tome ne vodimo računa. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, želim se nadovezati na ovo što je rekao prethodni govornik. Dakle, zaštita životinja ima veze sa etikom i moralom i mi to jednostavno moramo propisati našem, e, našoj industriji. Ne možemo e, od njih očekivati da to inače prihvate ako im mi ne propišemo. Gospođa Paulsen je rekla nešto vrlo zanimljivo e, s čime se slažem e, bez obzira na sve vjerske propise i pravila stvari se razvijaju dalje. E, mi smo i u njemačkom Bundestagu o tome imali rasprave. Dakle E, i oni koji su odgovorni u, e, u, u okviru tih e, religija također nisu složni i ne misle svi jednako dakle i tu postoji razilaženje u mišljenjima dakle moje pitanje bi bilo sljedeće neki su već spominjali usmrćivanje bez omamljivanja dakle zanima me kod kojeg postotka životinja se ne e, ispunjavaju odredbe naše regulative i još jedno pitanje ne znam da li sam to dobro shvatio mi izvozimo i meso izvan Europske unije jer za mene bi bilo nepodnošljivo kad bismo mi usmrćivali životinje bez omamljivanja samo zato što ćemo ih onda izvesti u treće zemlje. Hvala lijepa. E, hvala, evo samo ukratko. Ja sam omamljena omamila me ova rasprava. Na početku nisam mislila da ću uzeti riječ, ali nakon što sam čula mišljenja drugih kolega, želim reći da podržavam ovu uredbu koja je na snazi otprilike već dvije godine. Zemlje članice, prema podacima kojima raspolažem, pridržavaju se uredbe u mjeri od 70%, dakle, očito je da ono što činimo jest razumno. Drugo, nekima od članova ovog odbora se ova uredba ne sviđa, ali ona je usvojena. Ja smatram da je ona dobra i da postiže određene promjene u Europi naročito promjene po pitanju dobrobiti životinja i to je nešto što valja pozdraviti. Treba se prisjetiti prethodnog stanja. Dakle, već su vidljive pozitivne promjene. Osim toga, s obzirom da je uredba usvojena uz određene žrtve, kada je riječ o vjerskim e, uvjerenjima, a budući da joj je važno zadržati na snazi u Europi, mislim da nije potrebno sada otvarati novu raspravu. Smatram da je uredba ispravna i da trebamo e, voditi računa također i o prethodnom stanju u pojedinim zemljama. Recimo Španjolska je zemlja gdje imamo e, značajnu proizvodnju stoke i također e, postignute su značajne promjene i napreci u klaonicama. Dakle, rezultati su pozitivni, a također i napreduju odgovarajućim korakom. Ja razumijem onima, one koji bi to htjeli požuriti, ali ipak sedimo to u odgovarajući okvir i također uzmemo u obzir i zabrinutost koja vlada zbog situacije s imigrantima. Dakle, uzmimo i to u obzir. Naravno, važno je postići cilj dobrobiti životinja, no nemojmo to pretvoriti u veliku stvar ovog odbora, jer ako će to tako biti, ja se u tome neću prepoznati. Naravno, cilj jest dobrobit životinja, ali ona ne smije prevladati nad dobrobiti osoba, ljudi nemojmo dovesti u pitanje i političke prioritete ovog samog odbora. Hvala. Evo ovim smo iscrpili popis govornika, odnosno onih koji su se javili za riječ. Tako da ćemo sada zamoliti gospodina Gavita Elija, predstavnika Europske komisije, da se očituje o ovome što smo do sada čuli. Hvala. Naravno, e, zahvaljujem svim članovima odbora koji su pokazali svoje zanimanje za ovu tematiku i želim im zahvaliti na iznesenim mišljenjima. Ja ću odgovoriti na temelju informacija kojima raspolažem, no ovdje imamo doista opširnu raspravu koja se tiče i aspekata u vezi sa poviljom o temeljnim pravima i tu govorim naravno o pitanjima slobode ispovijesti, ali ja ovdje nisam pozvan govoriti o širim temama nego što je to dobrobit životinja. Dakle, ja ću se osvrnuti isključivo na izravna pitanja tehničke prirode Dakle, kada je riječ o postotku životinja koje se usmrćuju bez omamljivanja u Europi. Za sada nemamo neku zakonsku odredbu koja bi omogućila Europskoj uniji prikupljanje tih podataka. To nije predviđeno ovom uredbom. Dakle, podaci kojima raspolažemo dolaze iz provedenih studija i mm, to su studije koje su obavile treće strane. Evo jedan e, podatak e, o govedima kada je riječ o studiji iz 2012. i tu se govori o 8,5% grla koja su zaklana, dakle govorimo o otprilike 2 milijuna e, goveda i teladi koja su zaklana. Kada je riječ o drugim životinjama, nemamo preciznih podataka i upravo iz tog razloga ovih je dana komisija zatražila čisto znači radi informacije i e, suradnje sa zemljama članicama od zemalja članica da podnesu procjenu podataka koji su njima na raspolaganju i očekujemo da će nam te podatke dostaviti do početka 2016. godine. Kada je riječ e, o izvozu životinja prema trećim zemljama u svrhe usmrćivanja u trećim zemljama, naravno ova prezentacija se odnosila na ono što je usmrćeno u trećim zemljama i onda izvezeno u Europskoj uniji, u Europsku uniju. Kada je riječ e, o usmrćivanju za e, potrebe potrošnje u trećim zemljama, Sukladno odredbama Svjetske trgovinske organizacije, komisija nema ovlasti za direktnu interakciju kada je riječ o dobrobiti životinja, no mm, s obzirom na interes koji europski državljani pokazuju prema e, toj e, tematici, a u suradnji sa uredom TAEX, dakle e, glavnom upravom koja je nadležna za suradnju. Organizirali smo jedan seminar ili eksperimentalnu radionicu za djelatnike klaonica u zemljama odredišta tih mesnih proizvoda e, kako bismo povećali njihova znanja o tome. Evo, to je bio e, pilot projekt, a u budućnosti ćemo razmotriti dalje načine kako bismo to pretvorili u nešto sustavnije. Kada je riječ o izvozu, i tu dolazimo do jednog od ključnih pitanja, dakle, kada je riječ o zakonitosti e, klanja životinja bez omamljivanja, za izvoz e, takvog mesa, dakle životinja koje su usmrćene bez omamljivanja. Tu moram reći da je glavni cilj uredbe pomiriti dobrobit životinja sa odredbama povelje o temeljnim pravima Europske unije. Zbog toga izuzeće se treba vrlo restriktivno tumačiti. a i prema mišljenju samog zakonodavca, nije moguće pozvati se na izuzeće kako bi se zadovoljilo nekakve gospodarske ili komercijalne ciljeve. Zemlje članice imaju zadaću primijeniti tu uredbu i slijedom toga primijeniti to izuzeće na pojedine slučajeve, naravno vodeći računa o ovim parametrima, a ponavljam, e, tu se govorilo također i o povelji o temeljnim pravima. Znači ne možemo dati jedan općeniti odgovor na pitanje je li zakonito usmrćivati bez omamljivanja ono meso koje se izvozi, nego e, svaka zemlja članica treba procijeniti pojedine slučajeve. Evo to je odgovor koji su dale naše pravne službe. Sada oznake i označavanje. Studija komisije koju je zatražio i parlament, kao što sam spomenuo, je nastavila dati odgovore na to pitanje. Imamo jednu studiju koja je razmotrila određeni uzorak građana i tehničkih djelatnika koji predstavljaju 80% europske proizvodnje kada je riječ o usmrćivanju životinja, a također smo proveli jednu anketu u koju smo uključili potrošače, dakle europske državljane u 28 zemalja članica. Ova nedavno objavljena studija je prva svoje vrste i iščitavanje podataka ne ukazuje da postoji među europskim državljanima zanimanje za navođenje takvih informacija na oznakama. To je zaključak iz studije, no iz ankete e, koja je raspoloživa na našoj web stranici E, vidimo da prosječni potrošači nemaju mogućnosti i sposobnosti iskoristiti tu informaciju zato ne raspolažu dovoljnim informacijama o samom postupku uklanja, dakle ne znaju recimo što znači omamljivanje. Dakle, kao što sam spomenula prije, studija pokazuje da postoji jasan interes od strane potrošača za zaštitu životinja, no potrošači nisu sigurni je li oznaka doista najbolji način za eh, pružanje takvih informacija potrošačima. Evo, treba to dalje proučiti, to smatra i komisije, tako da će se uskoro provesti studija o općim informacijama koje se pružaju europskim potrošačima o dobrobiti životinja i onda ćemo, kada zbrojimo te podatke, moći na temelju toga razraditi strategiju u tom smislu. Zatim, kada je riječ o načinima omavljivanja i upotrebi plina, odnosno CO2, moramo odmah na početku reći da kada sam spomenuo kompromis e, između s jedne strane dobrobiti životinja i e, s druge strane poštivanja temeljnih prava, dakle ne želim reći da dobrobit životinja e, uzrokuje lošu kvalitetu, zapravo treba se brinuti o životinjama od samoga početka njihovog života a to određuje i kvalitetu mesa, dakle to je nešto čemu e, vode svi računa, no ipak e, tu se uključuju i doista strogo tehnički elementi. EFSA je utvrdila da kada je riječ o peradi i svinjama, sustav primjene CO2 nije savršen, ali je vrlo učinkovit i također podiže kvalitetu dobrobiti životinja. No istovremeno Komisija je provela analizu o europskom komercijalnom sustavu koja međutim nije ukazala na postojanje e, održivih alternativa tom postupku u ovom trenutku. Tako da komisija nije smatrala da e, treba nametati prijelaz sa e, električnog omamljivanja na e, omamljivanja CO2 u slučaju peradi u ovom trenutku, no u svakom slučaju Europska komisija želi promicati sve oblike tehnološkog napretka i inovacija u tom smislu. Kada je riječ o svinjama, situacija je slična, međutim postoji određena razlika u smislu da u slučaju svinja postoji mogućnost i upotrebe drugih plinova osim CO2, ali to bi sada bilo previše tehnički to objašnjavati. Dakle, općenito govoreći, situacija je u razvoju i kao što smo rekli, uredba je stupila na snagu prije dvije godine. Dakle, Europska komisija sada razmatra pokretanje novih strategija, novih politika za budućnost i u tom kontekstu su ove informacije doista bitne za razradu budućeg pristupa ovoj tematici. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Kada smo počeli raspravu o ovoj točki na dnevnom redu, rekao sam da će se poduzeti daljnji koraci nakon današnje rasprave. Predlažem sljedeće. Trebalo bi se ponovno vratiti na ovu temu na sastancima klubova zastupnika. Nakon rasprave o toj temi, koordinatori bi mogli onda iznijeti stavove i mišljenja klubova zastupnika. na sastanku koordinatora, dakle bismo mogli onda razmotriti koje korake poduzeti u budućnosti. Kao što sam rekao, ova se rasprava održala na poticaje ECR-a Dakle, to je predloženo na sastanku koordinatora i mislim da se taj sustav pokazao dobrim. Nemojmo, dakle, požurivati raspravu kako bi došlo do nepotrebnih napetosti Dakle, ovo je osjetljivo pitanje i povezano je i sa etičkim razmatranjima. Evo, to bi bio moj prijedlog za postupak u budućnosti. Ako nemate ništa protiv, sada bih zaključio današnji e, sastanak. Sutra imamo glasovanje, dakle nemojte zaboraviti svoje glasačke kartice. Gospodin Agnew će sutra predsjedavati sastankom, zato jer se u Luksemburgu održava sastanak vijeća ministara kojemu ću ja prisustovati. Imamo kratku pauzu od pet minuta. Gospodine Agnju, imate riječ. Možda je došlo do zabune. Prema prijevodu rekli ste da će gospodin Agnju predsjedavati sutrašnjim sastankom. Mogu e, razuvjeriti sve da to neću će niti ne mogu prisustvovati sutrašnjem sastanku, nego e, moram prisustvovati jednom sprovodu u Ujedinjenoj kraljevini. Ispričavam se, ja sam pogriješio. Gledao sam vas i nisam vidio gospodina Andrija koji je e, danas odsutan. Ispričavam se. E, no, to u svakom slučaju ne bi bio pretežak zadatak. No naravno razumijemo razloge za vašu odsutnost sutra. Za pet minuta imamo sastanak koordinatora. Hvala vam.